Okay, thank you Hvala Vitold. Um, prelazimo na šestu i sedmu točku dnevnog reda. Imamo točno sat vremena za ove dvije točke dnevnog reda. Želio bih e, vas pozdraviti i u ime Natali Loiseau, koja je e, predsjedavajuća našeg pododbora za sigurnost i obranu. Dakle, sada ćemo raspraviti godišnje izvješće vezano za provedbu e, zajedničke sigurnosne i vanjske politike. Nacrt vam je prosljeđen prije nekoliko tjedana. Nadam se da ste imali priliku ga proučiti i pozdravljam ovu priliku da možemo raditi zajedno vezano za za ovo, strateško izvješće. E, za razliku od ovog izvješća e, koje je usvojeno u polovici listopada. Vezano za e, ovo izvješće namjerno sam odlučio da ne sada iznesemo zemljopisni pregled, već da se usredotočimo na strateška sljedeća pitanja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 kao što prvo znate, multilateralizam je u pitanju, savezništva su dovedena u pitanju i zbog toga postoji potreba za snažnom, jedinstvenom Europom. Moramo djelovati e, kao geopolitička moć e, i e, moramo graditi koalicije sa sličnim zemljama kako bismo zaštitili poredak, svjetski poredak koji se temelji na vladavini prava i to smo čuli od mnogih naših sugovornika govornika kada smo bili prošli ponedjeljak i utorak u UN-u u New Yorku. Drugo, moramo biti uvjereni u potrebu i jačanje europskog uloga Europskog parlamenta kao stupa eh, zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Ovaj parlament ima jednu jaku e, mrežu kontakata i mi želimo uključiti dakle u politiku i parlamentarnu dimenziju i na taj način ojačit ćemo Europu. I treće, u cilju borbe protiv globalnih ugroza e, moramo pojačiti CFSP e, kroz provedbu nekoliko inicijativa kroz korištenja glasovanja na temelju kvalificirane većine većine te vezano za e, razvoj kapaciteta za borbu protiv klimatskih e, promjena, kiber ugroza koji su navedeni u ovom izvješću. Te također odlučili smo e, budući da je riječ o novom sazivu, da se ova točka zajedno obradi sa pododborom za sigurnost i obranu u sede. Zastupnik da Dažon će podnijeti izvješće, mi bismo trebali pokušati se usredotočiti na ključne poruke za iduću godinu vezano za zajedničku sigurnosnu i obranu politiku e, i moramo izbjeći dupliranje i trebali bismo e, dodati e, nove elemente vezano za ove točke koje spadaju u nadležnost SEDEA. E, pozdravljam vaše amandmane kako bismo imali jednu strukturiranu, usredotočenu raspravu vezano za naše prioritete u AFET-u i e, sada me zanimaju vaša stajališta vezano za ovo izvješće. E, dajem riječ zastupnicima parlamenta. Idemo dakle sukladno prema redoslijedu na temelju klubova zastupnika. Prvi govornik je gospodin Pasesku za EPP ili Mihel Gala ili ste se vi javili Trajan Basesku. Hvala. Gospodine predsjedavajući, već sam proučio izvješće i cijenim ove napore kako bismo imali jasno izvješće vezano za sigurnosnu politiku, sigurnosnu i obrambenu politiku. Međutim, imam e, nekoliko primjedbi. Možda je sada došao trenutak da e, u izvješću imamo ocjenu, procjenu dodatne vrijednosti ove e, sigurnosne i obrambene politike koju je Europska unija odlučila razvijati u budućnosti. Dodatan element koji se nameće kao potreba je sljedeći. Kakav je odnos između obrambenih kapaciteta Europske unije i NATO-a? Jer izvješće na temelju ovog izvješća stječe se dojam da e, nas e, NATO baš i ne zanima. A pretpostavljam, mi bismo upravo trebali naglasiti partnerstvo sa nato kao ključnim e, elementom i čak i sa SAD-om, ukoliko mi to dopustite, reći i to bi trebalo vrlo jasno naglasiti u tom izvješću. Istovremeno, moramo razviti kapacitete sukladno e, sa e, ugrozama ukoliko želimo razvijati kapacitete samo kako bismo e, razvili europsku vojsku, da, to je lijepo, to je jedna zamisao, međutim, e, moramo graditi kapacitete e, sukladno sa ugrozama. To je vrlo važno. I posljedna opaska, proslijedit ću amandman, ovo izvješće koje je vrlo važno za Europu To izvješće moraju proučavati i učenici gimnazija. Možda bi smo trebali koristiti jednostavniju terminologiju, možda je naš način izražavanja previše konzervativan, i bilo bi dobro da su dokumenti na raspolaganju svih. E, e zastupnik što ste vi rekli da je naš e, da je ovaj jezik koji koristimo u Europskom parlamentu da je previše konzervativan. E, ja smatram da je jezik koji koristimo da je izniman. Nisam sreo puno ljudi izvan parlamenta koji koriste takav naš jezik, takav naš način izražavanja. E, zastupnik Basesku, ukoliko mi dopustite, gospodine predsjedavajući, ja iskreno vjerujem da e, svatko mora razumjeti naša izvješća. Iako možda to nije ugodno začuti. Predsjedavajući, da, mogu se složiti prije svega zastupnici moraju razumjeti naš način izražavanja, nakon toga je i narod. Zastupnik Basesku, e, evo, ljudi moraju znati o čemu se glasaju. U suprotnom dogodit će nam se situacija iz kraljevine gdje ljudi zapravo nisu znali zašto glasaju. Predsjedavajući, da, slažem se. SND nitko se nije javio, Renew. Idemo sada na zelene. E, gospodin Butiku, e, evo, izvolite nemojte koristiti konzervativan jezik, da tako kažem. E, hvala. E, hvala. Planirao sam e, vam se zahvaliti u pisanom obliku na vašem izvješću ne zato što se koristi taj takozvani konzervativan jezik, već on zapravo ukazuje na, na to, na jednu pozitivnu osobinu imam tri opaske. U potpunosti se slažem s onim e, što ste rekli vezano za multilateralizam. Istovremeno, e, podsjećam da e, nas je Jean-Claude Juncker podsjetio da moramo steći tu mogućnost e, e, djelovanja e, na globalnoj razini i mm, nisam siguran da mi kao novajlije vezano za globalan način djelovanja, da se sada možemo odmah staviti u ulogu predvodnika mi moramo biti dobri partneri vezano za djelovanje na globalnoj razini. Možda bismo trebali evo, smanjiti razinu naših ambicija, možda bismo trebali realni Uvijek mi je bilo žao kada sam e, slušao gospođu Mogherini koja je govorila o Europi kao e, super sili. Pa da, to je to e, jedan divan san, ali mi bismo trebali biti realni. Drugo, iako mi je žao, dakle, što, iako se slažem e, s vašom odlukom da sada ne, ne idemo, da ne napravimo pregled e, zemljopisnog e, obzira, međutim, Žao mi je ipak da nismo se osvrnuli na ovu globalnu strategiju. To je naš sveobuhvatni pristup. Mi bismo trebali ipak ojačati ova naša e, zalaganja vezano za multilateralizam i budući da e, su naši partneri u Aziji pozitivno reagirali, posebice japanski premijer Abe koji je došao u Brisel, koji je potpisao sporazum sa Europskom unijom ne bismo e, trebali zapravo skrivati naš e, pozitivan e, doprinos. Trebali bismo to naglasiti. I treće, europska kohezija u vanjskoj politici. Zaključio sam da bismo trebali prestati tražiti da Europa govori jednim glasom. To se nikad neće dogoditi i bio bih zapravo sretniji ukoliko bi e, većina nas mogla djelovati zajedno, a ne da e, pregovaramo e, sa onima koji zaostaju, sa onima koji ne žele pristupiti klubu koji žele spriječiti europsku koheziju. Dakle, prema mojem stajalištu trebali bismo naglasiti ono što radimo zajedno. Iako to ne znači da ćemo uključiti svakoga u svakom trenutku. Moramo se naglasiti, na, naglasiti ovu činjenicu zajedničkog e, djelovanja. Hvala, Jerome Rivier. Hvala, Hvala A ti? E, hvala. Pozorno sam e, pročitao ovo godišnje izvješće vezano za provedbu zajedničke obrambene e, i vanjske politike. E, riječ je o tome da imamo e, da imamo jednu zajedničku politiku Europske unije i e, u ovom izvješću e, vi spominjete da je Europska unija e, ekskluzivni akter međunarodnih odnosa. Mi se zalažemo, odnosno vi se zalažete za jačanje strateške autonomije, vi se zalažete za jednu vanjsku politiku koja će ujediniti europske institucije oko jedne zajedničke vanjske politike da se da države članice poštuju um, ovu zajedničku politiku uh, Europske unije. Mi se s tim, naša uh, klub zastupnika se s time ne uh, se slaže. Što se tiče sigurnosti, vaše izvješće naglašava suradnju sa NATO-om vi kao federalista vi smatrate da bi e, glasovanje putem kvalificiranje, e, kvalificirane većine da bi se na taj način ubrzao postupak donošenja odluka i e, jasno je da se mi, naš klub zastupnika s time ne slaže i putem amandmana mi ćemo naglasiti to naše neslaganje. Nadalje, vi, se zalažete da, se u idućih pet godina sagra radi jedna um, Europska obramena unija, pa to je zapravo svojevrsna hereza u odnosu dakle, na e, ugovore e, naša e, moramo naglasiti dakle da obrambena i sigurnosna politika da to spada u nadležnost država članica i mi ćemo se uvijek naglasati naglašavati važnosti važnost i vodeću ulogu država članica vezano za obrambenu i sigurnosnu politiku. Hvala, e, klub zastupnika Renju, e, e, zastupnica Vautmans. Hvala, hvala vam na ovom izvješću. Mislim da je ovo izvješće pravovremeno. Evo, upravo je uskoro će stupiti na snagu nova komisija. To je dobar znak. E, dobro je također što ovo izvješće naglašava potrebu za jačom e, i jedinstvenijom Europom. E, ta, to je poruka prema državama članicama ukoliko Europa želi djelovati sigurnije i na strateškoj razini mora zajedno djelovati u suprotnom biti će suočena sa dugotrajnim negativnim e, posljedicama. E, tu naravno e, postoje određeni elementi koji nedostaju, mi ćemo poslati amandmane. Dobro je također što ste napravili ovu poveznicu sa obrbenom politikom jer vanjska politika i obrambena politika idu ruku pod ruku. Međutim, ono što nedostaje je želja za borbom protiv globalnih e, izazova, ljudska prava, demografski e, izazovi, klimatske promjene i tako dalje. E, u svakom slučaju Renew će, će uložiti primjerene amandmane. Hvala. Glasovanje na plenarnoj sjednici predviđeno je u siječnju u tjednu od 13. do 16. siječnja i nadam se da će e, tada stupiti na dužnost nova komisija e, Jeffrey von Orden, e, hvala vam, hvala vam na vašem e, pristupu, dakle da ne idemo e, sada, da ne obrađujemo e, svakog aktera na globalnoj razini pojedinačno. Dakle, vi tu dajete prioritet sprečavanju konflikata, medijaciji. Da, zaista, tu bi Europska unija mogla imati određenu vrijednost, međutim e, e, E, iznenađuju me vaši, e, vaša poglave 18, 19, 20, 21. Vi govorite tu o glasovanju na temelju kvalificirane veličine u zajedničkoj politici, o zajedničkom Europskom obrambenom vijeću, o Europskoj obrambenoj uniji. To nisu naravno nove zamisli, to su popularne e, zamisli kod nekih ovdje u ovom domu, međutim to su sve instrumenti za europsku političku integraciju i e, ti e, takve, e, takve zamisli će samo produbiti jaz sa našim transatlantskim saveznicima. Mi bismo se trebali usredotočiti više na NATO. O tome ću nešto kasnije kada ćemo raspraviti izvješće zastupnika Danžana. Hvala, Jeffrey. U ime kluba zastupnika Gojen nitko se nije javio za riječ. Idemo sada drugi krug rasprave. Sandra Kanjete. Hvala. Hvala. Čestitam vam na vašem izvješću i imam nekoliko komentara. Ja podupirem sve one e, kolege koji naglašavaju potrebu za jačanjem e, važnosti zajedničke e, sigurnosne e, i vanjske politike i jačanju suradnje sa e, NATO-om. Pitanje je sada koliko su realistične naše ambicije, naša e, ocjena i koliko je zapravo realna naša ocjena vezano za naš utjecaj u svijetu, vezano za vanjske odnose. Imam tri komentara ovaj e, cilj vezano za jaču, učinkovitiju Europsku uniju, Europsku uniju koja djeluje na e, višoj strateškoj razini, to je nešto vrlo važno. Posebice sada u proteklih nekoliko mjeseci e, mi smo svjedoci otežanog donošenja zajedničkih odluka Imate tu ovu tematiku proširenja, djelovanja Makrona, trgovinskih ratova, odnosa između SAD-a, Rusije i tako dalje. I zbog toga moramo iznaći način kako mi možemo zajedno govoriti e, istim glasom. E, nadalje, e, ono što je vrlo bitno za regiju Baltika, kako možemo iznaći kreativne mehanizme koji će moći Eh, omogućiti tjesnu suradnju između Europske unije i Ujedinjene kraljevine vezano za ovu tematiku, znači eh, sigurnosne, obrambene i vanjske politike, jer eh, Ujedinjena kraljevina ima jedan snažan glas, ima jednu važnu ulogu i to je bitno. I na posljedku, Što se tiče e, instrumenta e, za vanjsku suradnju, susjedstvo i vanjsko djelovanje. Dakle, tu moramo imati primjerenu ravnotežu, jer istočno partnerstvo treba primjerenu razinu financijske potpore. Hvala, Sandra Kanjete. Četiri zastupnika su se još e, javila za riječ. Ne prihvaćam e, dodatne javljanja za riječ jer moram dati riječ e, Natali. Dakle, dajem e, riječ zastupniku Majorinu. SND, hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Želio sam naglasiti važnost ovog izvješća. Mene zaista sam e, zadovoljan zbog ovog naglašavanja e, potrebe za jačom Europom, e, to je upravo potreba, moramo konsolidirati naša stajališta na europskoj razini i moram reći, za razliku od onoga što sam čuo prethodno, Europa koja govori e, jednim e, u jedan glas, to i dalje mora biti naš cilj, jer e, vanjska politika, obrambena politika, politika koja se odnosi na imigraciju i na razvojnu politiku, to mora biti rezultat zajedničkog europskog rada. I mislim da E, tu moramo biti e, i još odlučni i još hrabri. Posebice vezano za e, europsku vojsku, to je pitanje s kojim se hvatamo u koštac sa stanovišta potrebe koordiniranje snaga u sklopu ovog izvješća. Međutim, ja bih taj cilj još u eksplicitnoj mjeri izrazio. I eh, zaključujem eh, vezano za tematiku resursa. Moramo izbjeći da taj cilj dovede do jačanja i povećavanja vojnih izdataka. Mi eh, moramo konsolidirati na temelju postojećih resursa mi moramo konsolidirati jedan zajednički e, cilj obrane i taj aspekt e, valja obraditi e, na jedan vrlo oprezan način, posebice zato što resursi koji su posvećeni ovoj tematici suradnje i razvoja i i upravo e, putem takvog djelovanja mi e, možemo onda spriječiti vojno djelovanje, a upravo ta e, sredstva vezano za, za razvojnu suradnju se često ta tematika se skreće s teme. Hvala. Smatram da je multilateralizam sada izazov u stoji dakle pred određenim izazovima, mi moramo pozvati države članice da e, da e, govorimo u e, isti glas. Dakle, mi, mi možemo biti možemo biti pojedinačno partneri u e, praćenju te zajedničke politike i mi moramo biti e, e, djelovati zajedno. Ne, ne smemo biti u, u jednoj pasivnoj poziciji i također parlamentarna dimenzija, dodatna vrijednost parlamentarne diplomacije je nešto vrlo bitno. Mi smo jasniji u našim formulacijama, jasniji u odnosu na u odnosu kolege iz drugih regija i mi moramo djelovati zajedno. Imamo kolege sa Zapadnog Balkana s kojima radimo zajedno kako bismo premostili e, određena e, pitanja. Što se tiče e, zajedničke obrambene i sigurnosne politike vezano znači za glasovanje kvalificiranom većinom moram reći da je ukoliko jednoglasnost nije moguća mi bismo javno trebali reći tko je taj ko se protivio jednoglasnosti i, u tom smislu ja ću podnijeti amandman. Hvala. Hvala. Mihael Garan, gospodin Aleksandros. Hvala. Javljam se za riječ kako bih e, skrenuo vašu pozornost na jednu temu za koju se zalažem već e, godinama. Mm. Politika proširenja mora biti usklađena sa pristupanjem e, novih e, članica u NATO. To je posebice važno za Zapadni Balkan. Dakle, jasno govoreći država bi prvo trebala pristupiti NATO, a onda Europskoj uniji. Neprihvatljivo je da postoje takozvane crne rupe na zapadnom Balkanu. Pritom imam na umu Srbiju. To su e, države koje se protive NATO, koje jačaju svoju vojnu suradnju sa Rusijom, a istovremeno e, traže članstvo u Europskoj uniji. Prošli tjedan su, na primjer, e, Srbija i e, Rusija provele zajedničke e, vojne vježbe uz korištenje raketnog sustava S-400. Riječ je o sustavu koji čiji domet pokriva i Bugarsku, Rumunjsku i Mađarsku. Nedavno je mm, e, Bugarska protjerala bugarskog diplomata koji ima, e, ruskog diplomata koji je imao kontakt sa našim e, tajnim službama. A prošli tjedan Vladimir Putin je dodijelio nagradu građaninu Bugarske koji otvoreno podupire organizaciju koja se protivi i nato i Europskoj uniji i smatram da u izvješću moramo naglasiti ulogu Rusije kao jednog od glavnih protivnika i NATO-a i Europske unije. Nadalje, moramo naglasiti da države članice sa Zapadnog Balkana koje se zalažu za pristupanje Europske unije, da bi prvo trebale pristupiti NATO. Hvala, gospodin Sikorski. Htio bih e, čestitati predsjedniku na uspješnom izvještaju. Htio bih reći onima koji e, e, kažu da trebamo imati manje ujedinjene Europe, da je to non sequitur. Jedno bez drugoga ne postoje. Ako želimo utjecajniju Europu, onda moramo djelovati zajedno i to više. E, e, pozdravljam ideje Mihaela da imenujemo zemlje koje krše e, jednoglasje. Ali mislim da je glavni problem nešto drugo, a to je da nemamo zajedničku politiku čak i kada smo jednoglasni, kada se slažemo. O nečem se složimo u vijeću, a onda države članice postaju freelanceri. Rade svoje vlastite dilove po strani sa Iranom, Ukrajinom ili u odnosima s Kinom ili u odnosima sa SAD-om. Čak kad smo se složili o zajedničkom stajalištu, ne djelujemo zajedno. I zbog toga bih bio još tvršći, odlučniji u izvještaju i rekao bih da države krše ugovor jer smo se obvezali u Lisabonsku ugovoru da ćemo djelovati zajedno. E, nacionalna stajališta za koja se borimo, mjesto za to je Europsko vijeće ali kada smo zauzeli stajalište onda moramo slijediti visoku predstavnicu u politikama za koje smo se složili, a visoka predstavnica će koristiti nacionalna ministarstva da, za, u misijama za Europsku uniju uz odobrenje Europske to je prakticirala gospođa Ashton, to je funkcioniralo i njena nasljednica bi se tome trebala vratiti. Hvala lijepa, hvala vam svima na kritičnim primjedbama i povratnoj informaciji. Rok za amandmane je petak, 11. E, ujutro. Amadmane će se razmatrati 18. a e, izvjestitelji u sjeni će se sastati 47. ili 48. E, tjedna. 4. E, prosinca će biti glasanje, a u siječnju ćemo glasati na plenarnom zasjedanju. A sada dajem riječ Natali e, Loazo koja će predsjedavati sljedećim dijelom našeg sastanka. Govorit ću francuski. Hvala predsjedniče. Sada je na redu e, provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Prije no što dam riječ e, Arnaud Danžanu, htjela bih vam dati neke elemente e, kalendara. Rok predaje amandmana je ovaj petak u, u podne E, e, razmotrit ćemo amandmane u afetu 18. ovog mjeseca e, i glasati 4. prosinca. Moramo imati raspravu na plenarki u siječnju 2020. Dati ću sada riječ Arnou Danžanu. Hvala lijepa predsjednice. Htio bih u prvom redu nešto reći preliminarno. To je godišnji izvještaj o provedbi e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike. To znači da je okvir ograničen. To kažem jer imam, vidim e, intenciju kod nekih kolega u našoj e, raspravi u Afetu da e, imaju geostrateška razmatranja, razmatranja koja pokrivaju cijeli svijet i sve krize. To nije cilj ovog izvješća. Cilj je provedba instrumenata koji postoje unutar ugovora Europske unije. E, neki će to e, smatrati ograničenom, ali to je rad koje se od nas zahtjeva kao parlamentaraca o tome smo već mnogo razgovarali. Držat ćemo se naših nadležnosti. E, s ovim na umu e, reći ću nešto o izvješću, o provedbi ove politike. E, to je skromna politika, politika obrane je gotovo isključivo prerogativ država članica to je e, područje međuvladinih e, pregovora. Mi moramo ocijeniti instrumente koji postoje na zajedničkom nivou. Ti su instrumenti uglavnom misije, imamo ih 16 civilne e, misije i vojne operacije. Mm, e, e, e, kritički ću se osvrnuti na njih. Svi se slažemo da ove individualne misije se vrlo profesionalno vode od strane civilnih i vojnih osoba i na tome čestitamo. Utjecaj tih misija je neujednačen, a dodana vrijednost je također neujednačena. naročito Trebamo um, veću fleksibilnost uh, u vođenju ovih misija kako bi one bile efikasnije. To znamo već dugo, to je teško provesti. Uh, to je zahtjev koji moramo slijediti. Što se tiče strateške autonomije Europske unije, o tome se mnogo raspravlja. Uh, često se vraćamo na taj tekst jer to je e, koncepcija koja se javlja u tekstovima e, Evropske unije e, i na tome si moramo čestitati. To je, nije očito za sve i trebamo to objasniti. To je rezultat dvostruke činjenice. Prva činjenica je, je propadanje našeg e, strateškog e, okoliša. To se stalno događa, to je dubinsko propadanje i to se tiče Evropljanja i mi se moramo e, prilagoditi tome. Ne možemo više zatvarati oči pred tim. Ne možemo više računati na multilateralne organizacije. Tu imamo dubinski poremećaj. Europa je pogođena e, izravnim krizama. Stari instrumenti kojima smo uređivali naš e, e, područje sigurnosti su sada upitni neće možda nestati i nisu sasvim e, nevažnim, ali su ograničeni. Danas vidimo da e, sami e, savezi, unutarnji savezi se postavljaju u pitanje, to jest iznutra se postavljaju u pitanje. S obzirom na američkog predsjednika moraju se mi u Europi pitati kako je savez pouzdan, a gospodin er, Erdogan nam pokazuje e, e, da li e, to postavlja u pitanje samo vrijednost NATO-a. Ogrožava ga gospodin Erdogan. Evo, sve to upitno i to treba Evropljane dovesti individualno i kolektivno do iznalaženja veće autonomije. Moramo se više oslanjati jedni na druge. Ne možemo zamisliti da u, zonama koje nismo, nisu od prioriteta za naše saveznike, da tu ne djelujemo. E, e, nestabilnost na jugu tu previše e, ovisimo o partnerima koji za to više nisu zainteresirani. Stoga moramo imati e, stratešku autonomiju. To ne znači apsolutnu autonomiju jer to nije realistično, e, kratko i dugoročno. To znači autonomnu sposobnost da ocijenimo situacije i da interveniramo autonomno ako je moguće. To je nešto što je ambiciozno i ne, e, danas još ne postoji na zadovoljavajućoj razini. Ja kažem, e, države članice e, moraju se individualno truditi, ali i raditi zajednički na nivou Unije. Evo, grosso modo, to su teme ovog izvješća Vratit ću se na nove instrumente od 2016. On eh, strukturna i stalna suradnja, na primjer, eh, eh, je, to je novi instrument. To su intelektualno zanimljivi instrumenti jer smo prekinuli sa tabujima recimo da komisija ne može dati novce za obranu. E, ta, e, e, ta instrument je bio u modu hibernacije do sada. Ton mog izvješća, što će neki kritizirati, sigurno će, vas, će ga obogatiti vaši doprinosi. Međutim, podsjećam E, e, strukturirana i stalna suradnja e, ima 27 projekata u raznim zemljama. Dakle, to je vrlo ambiciozno. Vidjet ćemo kakve ćemo imati rezultat. Fond za obranu je virtualni fond, imamo deklaracije o intencijama i tako dalje preuzimamo obveze, ali on još nije operativan. E, ta, e, vrag je u detaljima. E, provedba ovog instrumenta nas još čeka. Moramo biti jako oprezni i parlament mora tu odigrati svoju ulogu. I sada ću završiti. Skroman karakter E, e, e, parlamentarne kontrole, parlamentarnog nadzora. Naš parlament mora biti budan, ali ne može se imati iluziju da u obrani igramo važnu ulogu. Možemo davati lekcije cijelom svijetu, ali nemamo legalne instrumente u ugovorima kako bismo utjecali na neke odluke, a to su nacionalne odluke. Moramo biti realistični. E, e, držimo se naših nadležnosti kojih moramo dobro i uredno obavljati, a ne se baviti utopijama. E, moramo se biti svjesni dimenzije parlamenta na području zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Imamo e, misije i operacije koje se vode u e, ime Evropske unije. I tu igramo ulogu. To, ta uloga mora biti e, aktivnija i mora biti prepoznatljivija mm, mm, E, nacionalne politike, na njih ne možemo previše utjecati. Hvala lijepa. Hvala Arnaud Danjean. E, ti ću e, sada riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Kovač za SID ima riječ. Nije ovdje. Hvala lijepa, dragi kolege i kolegice. Kao e, izvjestitelj u Sjeni e, čestitam gospodinu Danžanu na ovom izvrsnom izvješću. E, on je sveobuhvatan i razumljiv. S druge strane, žalim da vijeće nije ispunilo svoju obvezu i poslalo nam e, godišnje izvješće o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politiki. E, slažem se kad govorimo o važnosti ZSOP-a e, moramo Eh, osigurati da Unija eh, igra važniju ulogu na eh, svjetskoj sceni. Stoga Europsko vijeće mora preći na glasanje kvalificiranom većinom kad se radi o ZSOP-u. Dugoročno gledano podržavam ideju zajedničke europske vojske. Znam da u ovoj sali ima mnogo kolega i kolegica koji se time, tome protive. protive. Mm, mm, e, vidimo da Ukrajina i Krim e, trebaju našu e, podršku. Restriktivne mjere mogu biti efikasne, ali ne smiju pogađati nevine ljude i trebaju biti sukladne e, povelji e, Ujedinjenih naroda. Moramo e, e, početi i multilateralne pregovore o, nuklearnom naoružanju i sprečavati hibridne ratove moramo e, ostati u pregovorima i misijama. I na kraju što je važno, mi pozdravljamo e, uspjehe posljednjih pet godina e, u jačanju zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Nadamo se da će se taj uspjeh i nastaviti. Hvala. Vidim da Orma Spajt nije ovdje za Renew, za E, zelene govori gospođa Neumann. Hvala lijepa predsjednice i hvala gospodine Danžanu na ovom e, opširnom e, izvješću o ZSOP-u. Ima niz točaka koje dijelimo s vama. Vaša dubinska analiza misija utjecaj na donošenje odluka kao i e, povećanje djelotvornosti e, ZSOP-a. Imaćemo imat niz amandmana o ovom izvješću e, o na sljedećim područjima. Govorili ste nadugačko o strateškoj autonomiji moram reći da nismo sigurni da to mora biti cilj ili jedno od sredstava e, e, evropske e, ZSOP-a, evropskog csop a Mi trebamo biti odgovoran, efikasan agent na području zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Moramo e, surađivati sa infrastrukturama NATO-a e, kako bismo mogli e, djelovati autonomno i da imamo zato kapacitete, to je cilj. Stvaranje saveza i jačanje multilateralizma mora biti također sredstvo za postizanje ovog cilja. E, sljedeća tema, 90% teksta se e, usredotočava na e, vojne strukture i industriju. Ali u ugovorima o kojima govorite, mislim da je srce našeg ZSOP-a integriran pristup. Trebamo jačati civilnu stranu ZSOP-a E, moramo se koncentrirati na civilne misije kad e, djelujemo u okviru e, te politike to je uglavnom u okviru civilnih misija Treće, treći aspekt jeste pitanje koje učinak imaju misije koje vodimo imamo li transparentan nadzor tih misija. E, većina ljudi, e, e, naime svi koji idu na te misije, žele poboljšati situaciju u zemljama u koje idu. I smatram da to treba prepoznati. Ako pogledamo učenik učinak koje te neke od tih misija imaju moramo reći da da te misije koje puta su, e, surađuju s onima koji krše ljudska prava i krše međunarodno humanitarno pravo. Ne govorim e, protiv misija, one su važne, ali u ovom parlamentu i drugdje E, moramo bolje nadzirati transparentnost ovih misija. E, recimo, e, misija u Iraku. Pitamo se što radi ta misija u sadašnjoj situaciji u toj zemlji. I na posljedku spomenuli se užu suradnju u istraživanju i razvoju. Moramo imati isti obim suradnje kad se radi o izvozu oružja, naročito onog izvoza koji se financira mehanizmima Evropske unije. Tu trebamo dobiti opsežan e, izvještaj kako bismo ojačali zajedničnu sigurnosnu i obramenu politiku u svim e, elementima. Molim vas kolege i kolegice da budete malo koncizniji u uzimanju riječi kako bi svi došli na red. E, je, e, do petka imate vremena za amandmane. Gospodin Rivier ima riječ. Hvala predsjednice zahvaljujem e, Arnou Danžao na ovom izvješću mm, uvodno je rekao nešto o ograničenoj e, e, učinkovitosti te politike i to je dobro. I, ovo izvješće e, pokazuje da se ta ZSOP mora nametnuti zemljama članicama govorite o strateškoj autonomiji Europske unije e, e, e, i dajete jedan imperativ, imperativ nato De facto obrana koju vi predlažete bi bila jednaka obrani e, SAD-a. Znamo koliko SAD e, ulaže u obranu. Mm, e, moramo jasno povećati učinkovitost ZSOP-a. Međutim, vi idete izvan okvira ugovora Europske unije. Dajete govorite o kvalificiranoj većini u vijeću. E, e, cijenim ono što ste rekli u o civilnim misijama. E, spomenuli ste pomorsku misiju na Crnom moru. E, niste spomenuli e, nešto što je važno kad se govori o izbjeglicama i e, vraćanju izbjeglica. Zajedničko istraživanje i razvoj to bi nas udaljilo od evropske tradicije a to je međuvladina suradnja, to je naša tradicija. 13 milijardi o kojima govorite, to je prva inicijativa, prvi korak prema zajedničkoj e, vojsci, na primjer. E, mi ćemo predložiti niz amandmana kako bismo e, obranu zadržali zadržali u nacionalnoj nadležnosti i nadležnosti međuvladinih pregovora. Eh, gospodin Van Orden za ECR. Eh, e eh, hvala gospođo predsjednice. Ovo je vrlo koherentan i smislen izvještaj i čestitam kolegi Danžanu, ali se u načelu ne slažem sa premisama na kojima je zasnovan. Govori se o strateškoj autonomiji teza da e, o sigurnosna i obrambena politika, mora biti u rukama Europske unije, ja se tome protivim. I ideja da ako Europska unija želi postati državom, ona mora imati svoju vojsku i tu postoji logika, ali ja se tome cilju protivim e, e, to stvara daljnji jazeg između Evropljana i e, Amerike e, što može poslužiti samo našim neprijateljima. E, svaka strateška autonomija je dobra dok stvari se ne zakompliciraju, a onda ćemo pozvati u pomoć SAD. Moram reći da mi je teško zamisliti u bilo kakve uvjete u kojima bi se e, e, e, Evropska unija borila protiv bilo koga bez saveznika NATO-a. Da, male policijske misije, ali ne velike borbene operacije. A to je tendencija, kako mi se čini, ovog izvještaja. Mo, Devik McAllister je rekao da Evropska unija mora sprečavati sukobe i humanitarne misije. I tu Evropska unija može biti od koristi i može e, biti komplementarna NATO, a ne stvarati vojne strukture koje ne da su rivali, ali e, ugrožavaju viziju NATO-a. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Nick Welles za GUE. Izvolite. Hvala predsjednice. Ja sam e, razočaran sa izvještajem, to ću reći o amandmanima. To je manifesto e, kolonializma i stalnog rata. E, ne osvrće se na članak 2 povelje UN-a e, koja smanjuje utjecaj na suverene države E, tu imamo e, pod krinkom obrane mi zadiremo u nacionalna prava i prava iskorištavanja resursa. E, to je hipokritično, kritizira sve i svakoga, a ne naglašava ono što je Evropska unija učinila u destabilizaciji država. Libija, Eh, Iran, eh, građanski radova, ratovi, eh, brutalni režimi koje podržavamo. To ide protiv zdravog razuma i povijesnih dogasa. Mi ćemo razvijati sve skuplje oružje i s njime nastupati kao da je to izvješće pisao netko ko zastupa vojnu industriju koja želi prodati e, najskuplje u, oružje, a usto krade nacionalne resurse. To je politika za klimatsku katastrofu, globalnu nesreću i e, ne nespašavanje ljudskih života. I kao prethodni govornik spominjem E, Davida McAllistera koji kaže da su prioriteti sprečavanje sukoba, a ne da subvencioniramo vojnu industriju. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imam mnogo javljanja za riječ, nažalost ne mogu vam svima zadovoljiti jer je sljedeća tema Uh, uskoro na dnevnom redu. Naime, ona je trebala već sada početi. E, Date ćemo nekoliko minuta četiri govornika. Molim, svaki ima jednu minutu. Zahvaljujem un, unaprem gospodin Galer. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodinu Arnou na njegovom e, izvješću Eh, ja se eh, slažem sa njegovim naglaskom na civilnim i eh, strateškim misijama koje moraju biti učinkovite vi očekujem da će vlade i države definirati stratešku autonomiju kako bi smo imali jasniju ideju o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. E, vijeće e, mora e, pojačati učinkovitost te politiku. Mi znamo što raditi. Naša suradnja sa trećim državama mora biti vezana za određene uvjete. E, tu moramo imati i e, reciprocitet e, na izvoza oružja na tržištu SAD-a. Moramo imati i jako unutarnje tržište naoružanja u smislu agresivnosti raznih poduzeća SAD-a Moramo shvatiti kakovo je naše tržište, mora e, naša industrija oružanja biti konkurentna kako bi se suprotstavila e, dominaciji e, SAD-a. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Šuster ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Izvještaj je zanimljiv Eh, eh, strateška autonomija Europe je zanimljiva, ali što shvaćamo pod time? I tu je izvještaj otvoren, on nije definiran. Eh, kako ćemo se, recimo, ponašati prema NATO-u? kako se ponašamo u odnosu na Ujedinjene narode, Hoćemo li imati samostalne vojne kapacitete ili ćemo tu surađivati sa UN-om? E, kakav je odnos između civilnih i vojnih e, mehanizama e, rješavanja sporazuma, sporo, rješavanja sporazova, sporova? Ne smijemo uludo trošiti milijarde, moramo biti učinkovitiji. Tu postoje još mnoga pitanja i mislim da ta pitanja moramo raspraviti. Možda će tu biti i kontroverzi. Hvala. Gospođa Kalnjete ima riječ. Merci, madame la présidente. Ja ću e, najviše govoriti e, o Oprostite, moram se uključiti malo. Govorit ću o povećanju proračuna za obranu e, u sljedećem VFO-u sa 590 milijuna na 13 milijardi. Dakle, to je 22 e, puta više nego u ovom sedmogodišnjem razdoblju. Ono što e, doista želim pitati jest e, imamo li kapaciteta apsorbirati e, ovo povećanje. To je nešto što mislim trebamo vrlo učinkovito koristiti za istraživanje i obranu. Što se tiče ostalih novih inicijativa u ovom području, a koje rastu, Mislim da trebamo utvrditi jasne uvjete koji još ne postoje i to e, ću e, imenovati sada neke. Prvo, proces planiranja, sudjelovanje država članica, učinak e, na potrebe i sposobnosti i odgovornost za ovo. Hvala, zastupnik Geta. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Naravno, želim e, čestitati i mislim da to mogu reći u ime kluba zastupnika Renew. Dakle, e, mogu e, čestitati našem kolegi Danžonu i želio bih nas sve nazočne podsjetiti da države članice Europske unije zajedno tri puta više e, troše na oružje u odnosu na e, Rusiju, a da su e, rezultati zapravo šokantni i da ta jednostavna usporedba nas potiče na ulaganje velikih napora vezano za koordinaciju naših napora. Treće, a kada neki od naših kolega e, tvrde da ništa ne možemo napraviti danas bez NATO, da, e, drage kolegice i kolege, upravo e, je tu čitava drama, jer predsjednik SAD-a i bojim se da i SAD i bez predsjednika e, su e, e, su dovele u pitanje trajnost transatlantskog saveza bez te naše zajedničke obrane jednostavno nećemo imati obranu i četvrto ja mogu razumjeti ovaj poziv eh, eh, zastupnika Danžona, međutim i svjestan sam ograničenja. Eh, ja ne znam jesam li ga dobro shvatio, nadam se da sam ga loše shvatio, Mislim da je on rekao da mi ne bismo e, trebali izražavati želje e, mi kao parlament vezano za evoluciju obrambene politike jer e, to nije u našoj nadležnosti. Da, to je točno, nemamo e, proračunske ovlasti, u tom smislu to nije u našoj nadležnosti, međutim e, e, izražavanje želja i davanje prijedloga, da, to je u našoj nadležnosti, pa ne samo nadležnosti, to je čak i naša dužnost. Hvala, hvala svima. Dajem sada ponovno riječ e, zastupniku Danžanu. E, hvala. E, hvala, dakle, imat ćemo priliku raspravljati o amandmanima 18. studenog. Hvala svima na doprinosima. Evo, nema tu nekih iznaleženja vezano za stajališta klubova zastupnika. A sada konkretno tri pitanja, dakle ovaj posljednji istup e, zastupnika Gete, e, niste me vi e, krivo shvatili, možemo se mi razumjeti. Naravno, mi možemo izražavati prijedloge, davati prijedloge, E, vi ste evo novi zastupnik e, ovog parlamenta, međutim često ove rasprave bile su prilike e, da se iznose određeni prijedlozi koji su naravno intelektualno zanimljivi. Međutim, oni su bili u potpunom potpuno nepovezani sa stvarnosti i mi smo uputili ovo izvješće državama članicama i e, europskim akterima i e, ponekad imate tako ekstravagantne prijedloge i e, zbog toga se onda e, smatra da, da su takva izvješća e, bezvredna i ukoliko želimo da naše djelovanje bude vjerodostojno, naravno ja pozdravljam sve prijedloge, ali moramo biti realni. I još nešto, neki su spominjali ovdje poštovanje povelje UN-a. A pa to uopće nije pitanje. Povelja UN-a ona se poštuje i europska e, obrambena e, i sigurnosna politika e, se zapravo temelji na toj povelji. To je i u ugovorima, europskim ugovorima. Pa dakle, to je jasno. Neću sada ja e, duljiti e, o, tome da o potrebi poštovanja povelje UN-a, pa jasno je to, to je logično. I posljednje, riječ je o beskonačnoj raspravi NATO da, e, e, drago mi je da e, me s jedne strane niste kritizirali zato što se previše ili premalo zalažem za NATO. Moramo imati tu jednu ravnotežu koja održava stvarnost, a stvarnost je sljedeća. 22 od 28 država članica Europske unije e, su članice ujedno i NATO. I jasno dakle da moramo graditi obrambenu politiku, ali s druge strane da ne trebamo e, e, moramo dakle tu e, imati na umu da postoji NATO i da je to najbolji način za organiziranje obrane. Međutim, e, to e, NATO nije dovoljan za hvatanje u koštac e, sa određenim izazovima koje imamo, posebice na jugu Europske unije i uloga Europske unije kolektivno i država članica pojedinačno. Dakle, mi moramo iznaći određenu komplementarnost i ukoliko netko tvrdi dakle da se ja zalažem za europsku obranu e, koja bi bila na neki način podređena NATO, pa to je besmisleno ili nešto suprotno. Dakle, morali bismo biti pragmatični i to sam zapravo pokušao učiniti u ovom e, izvješću. A još nešto vezano za ovu poveznicu između civilnih i vojnih e, misija. Za neki, neki možda smatraju da sam ovdje previše naglasio ovaj vojni aspekt misija. E, ali e, zapravo naše misije su e, civilne naravi i E, tisuće e, službenika koji se bave e, obrambenom politikom, dakle oni se bave civilnom politikom i mislim da nije loše da jedan put godišnje barem se usreotočimo da razmišljamo o onome što bismo mogle raditi vezano za vojne aspekte i još nešto ovo vezano za komunitarizaciju e, evropske obrambene industrije, 13 milijardi e, eura na 7 godina, nešto manje od 2 e, milijarde godišnje. I vi mislite na temelju toga da možete zaključiti da je ovdje riječ o objedinjavanju europske obrambene politike. E, e, riječ je o određenim aspektima prevladavanja određenih jazova, na taj način ćemo biti manje ovisni. E, riječ je o određenom poticaju, nije riječ ovdje o nikakvoj komunitarizaciji ili o tome da komisija preuzima kontrolu. Predsjedavajuća, hvala. E, dakle, podnošenje amandmana prije e, petka, e, razmatranje 18. i 11. sastanak izvjestitelja, izvjestitelja u smjeni 25. i 28. a plenana rasprava, dakle, 13. i 16 studenog u e, Strasburu. Hvala, e, dajem ponovno riječ e, predsjedavajućem. Thank you, uh,